izbjeglica. Pozivam predsjedavajućeg vijeća ministra Nikola Šmita da uzme riječ. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče komisije, poštovani zastupnici. Saslušali smo predsjednika Junkera svi znamo da je situacija koja je već bila jako teška prije ljeta, da je ta situacija sada prerasla u dramatične razmjere i postoje tri glavne rute, središnje e, i Mediteran, e, istočni Mediteran i zapadni Balkan. Ova situacija vrlo se jasno pokazuje teškom, a zbog svoje veličine, zbog svojih razmjera i zbog općeg kaosa. Postoje naše mogućnosti koje možemo prihvatiti ljude. Naše lingvističke i upravne strukture su značajne, a ono što je vrlo bitno u ovoj raspravi je da se podsjetimo jest da je situacija ona iza koje se kriju ljudske drame Radi se o ljudima i njihovim obiteljima. Situacija je vrlo složna i stoga na nju ne možemo dati jednostavan odgovor. Ta situacija zahtjeva čvrst i koherentan odgovor Europe koja će s jedne strane kombinirati odgovornost, a s druge solidarnost. Moramo uspostaviti održivo politiku na planu migracija. Moramo rješavati ono što se hitno treba riješiti, ali trebamo očuvati budućnost i pripremiti cjelovite i trajna rješenja. S obzirom na vanjsku dimenziju problema s kojim se suočavamo i s obzirom na utjecaj koji ima na Europu, države članice i njihovi međusobni odnosi su takvi da moramo shvatiti da situaciju nećemo riješiti budemo li bili <clears throat> razjedinjeni. Ponavljam ono što sam rekao prilikom prethodne rasprave. Prva briga koju imamo jesu ljudi i njihova sigurnost. Radi se o moralnoj obvezi koja je takva i prema međunarodnom pravu to isto vrijedi i za sve državna tijela iz zemalja iz koje te osobe dolaze ili kroz koje prolaze. Nadalje, moramo omogućiti dostojanstven prihvat svih osoba koje moraju uživati međunarodnu zaštitu. Dopustite mi da vas kratko podsjetim na ono što je rekao predsjednik komisije o tima desecima i tisućama europskih građana koji su zaista na divan način iskazali solidarnost. To upravo pokazuje da Europa ima mogućnost da bude solidarna. I citirao bih ovdje njemačkog predsjednika, jedna svijetla Europa on je govorio o svjetloj Njemačkoj. Dakle, to je lijepa e, formulacija i mislim da se mi moramo tako ponašati. Naravno, moramo uspostaviti mjesta za prihvat koji će biti dostojanstveni, koji će biti kako u državama članicama Europske unije, tako i u trećim zemljama. Moramo zajedno na tome raditi, to će naravno imati i proračunske implikacije i to se naravno odnosi na vaš rad. Što se tiče onih koji dolaze e, balkanskom rutom, većina njih treba međunarodnu zaštitu, ima na nju pravo. U posljednjih mjesec dana šefova država i vlada pozabavili su se složenim pitanjima migranata i izbjeglica, zatražili su globalni pristup i koncentrirali su se na tri glavna aspekta na kojima se mora raditi usporedno relokalizacija, ponovno povrat i ponovno uklapanje u države iz kojih ti ljudi dolaze kao i suradnja na administrativnom planu. U početku radilo se o preseljenju i relokalizaciji i kada već govorimo o ovim hitnim sredstvima želim zahvaliti vašem parlamentu što će danas usvojiti izvješće Keller. To će omogućiti vijeću da u ponedjeljak usvoji pravila o relokalizaciji što je važno kako bi se preselile osobe koje su pristigle nakon 15. kolovoza. Međutim, moramo biti svjesni da to nije dovoljno s obzirom na sve ove ljudske drame kojima smo svjedoci. I zato se zahvaljujem Europskoj komisiji što je uzela u obzir e, razmjer problema i ljudske e, sudbine u svojim novim prijedlozima. Računam na sve vas kako bismo napredovali po ovim prijedlozima. Iz tog razloga je vijeće sazvalo izvanrednu sjednicu koju će se održati u ponedjeljak i koja će razmotriti sve mjere koje se moraju poduzeti. Neću ulaziti u detalje, ali ima mnogo aspekata. E, uspostavljanje hotspotova moramo raditi na readmisiji, moramo se iznad svega boriti protiv trgovaca ljudima. Na međunarodnom planu moramo ojačati suradnju s našim međunarodnim partnerima vezane za migracijske tokove, naročito vezano za Tursku, Zapadni Balkan i one koje dolaze iz Afrike. U tom smislu svaka država Europske unije mora dati svoj obol odgovorno i u duhu podjele. Europska unija iznašla rješenje koje se odnosi na sve probleme. Rješenje koje će odgovoriti na izazov pred kojim se nalazimo. Ne želim sakriti razlike Imamo različite situacije u našim državama članicama i različite tradicije. Dužnost nam je međutim danas da premostimo te prepreke te da se usredočimo na ono što nam je zajedničko, a ono što nam je zajedničko je jače od razlika među nama i zato računamo prilikom toga na aktivnu suradnju Europskog parlamenta. Biće mi drago saslušati vašu raspravu koju ću prenijeti i koja će se odrasti u raspravama na vijeću. Dobar dan svima, hvala ministru Šmitu, a sada dam riječ u ime komisije potpredsjedniku Timmermansu. Ne moram dugo govoriti jer je predsjednik Juncker već dao puno objašnjenje planova i prijedloga komisije. Želim samo iskoristiti ovu e, mogućnost da govorim o tri stvari institucije. Prvo, želim e, zatražiti od Europskog parlamenta da da čvrstu potporu našim e, prijedlozima, prijedlozima komisije, što će biti jasan znak u pripremi vijeća u ponedjeljak da znamo da neke države članice još uvijek trebaju poduzeti određene korake da bi se suglasile s prijedlozima komisije. Dakle, što e, čvršće nas podrži parlament, to ćemo biti spremni za vijeće u ponedjeljak. Oni koji prodaju iluziju da samo zatvaranjem granica i slanjem ljudi natrag možemo riješiti ovaj problem, Dakle, osim njih postoje i oni koji kažu da otvaranjem granica i puštanjem svih da uđu možemo riješiti problem. Žao mi je, to su i jedno i drugo iluzije, jer e, imamo e, prednost i možemo biti jasni u smislu prijedloga, ali nedostatak je e, to što trebamo znati što jest, a što nije moguće provesti. Dakle, slanje ljudi natrag značilo bi da smo napustili svoje temeljne, svoje temeljne vrijednosti, mi kao evropljani, a značilo bi da kršimo svoje obveze pravne, zakonske obveze, a otvaranje granice i puštanje svih da uđu zapravo e, bi e, jednostavno e, razorilo europski socijalni model jer ljudi bi došli doista u velikom broju pa prema tome trebamo jasno razlučiti između onih koji zaslužuju našu solidarnost jer bježe od rata i progona i onih koji jednostavno traže bolju budućnost što je legitimno ali ne smiju zlorabiti sustav azila da bi postigli taj cilj. Dakle, trebamo kombinaciju solidarnosti i odgovornosti, solidarnosti s onima koji doista trebaju e, utočište, te s onima koji s onim državama koje su preopterećene budući da su e, države prvog dolaska, a to su Grčka, Italija i Mađarska i njima treba europska solidarnost. Solidarnost e, je potrebna i za izbjeglice kao i za one države u Europi koje imaju potrebe za pomoći. Međutim, imamo i odgovornost e, i to odgovornost za bolje čuvanje granica, odgovornost za brzo registriranje onih koji na granice pristignu da bismo mogli razlikovati između onih koji imaju i onih koji nemaju pravo na azil. Tu je i odgovornost za stvaranje popisa sigurnih trećih država da bismo mogli vratiti one koji nemaju pravo ostati. Odgovornost i za organiziranje prijema izbjeglica na e, dostojanstven i human način. Sve to e, u kombinaciji je predložila komisija. Te prije nego što dam riječi, riječ Federiki još ću samo dodati ono što ćemo danas napraviti, što ćemo raditi idućeg ponedjeljka, vrlo je blisko povezano sa e, sudbinom Europe, ne samo Europske unije, već Europe kao zajednice vrijednosti koja objedinjuje vrijednosti i e, to su vrijednosti koje treba poštivati i treba poštivati osnovnu ljudskost i to me upravo čini ponosnim što sam europljanin. Timmermans. Hvala potpredsjedniče Timmermans. Sada ima riječ visoka predstavnica, potpredsjednica gospođa Mogherini. Hvala predsjedniče. Franc je rekao vrlo točno. Ovo je doista moment koji definira našu uniju i mislim da je to važno reći. A suočeni smo s krizom, izbjegličkom krizom koja je zahvatila ne samo nas, nego svijet i na testu su i naše temeljne vrijednosti i naš identitet. Dakle, radi se o trenutku istine. Na provjeri smo da se vidi jesmo li pravi evropljani ili samo Unija naša odgovornost je zaštititi živote ljudskih bića, ljudska prava i solidarnost među državama članicama e, i prema onima koji e, su potrebiti pomoći. I naravno da ne treba misliti da možemo ići svijetom promičući e, ljudska prava, a ako ne e, nudimo i ne jamčimo najviše standarde azila u Europskoj uniji. Nemojte ni pomišljati da možemo promicati mir i suradnju među zaračenim stranama koje sad ratuju, ako ne prihvatimo druge u svojim zajednicama iako međusobno ne možemo pronaći jedinstvo. Naš vanjski kredibilitet u velikoj mjeri ovisi na našoj e, dosljednosti, internoj dosljednosti i koherentnosti. I nemojte misliti da e, odgovor na krizu može biti samo vanjski, niti samo unutarnji. Dva, dvije su dimenzije svega što poduzimamo našeg identiteta i našeg e, i, naše grada, našeg rada. Dakle, možemo jedni druge osnažiti ili oslabiti. I tu je istina. Nije dovoljno samo govoriti, moramo i djelovati, djelovati brzo, dobro i ujedinjeno mi sad e, predstavljamo komunikaciju o vanjskoj akciji koja je potrebna da bi se rješavala ovu krizu. Nema e, čarobnog odgovora ni rješenja ni brzog. Većina vanjskog poduzimanja koje e, mi činimo dat će rezultate srednjeročno i dugoročno, međutim važno je da se to poduzme sad Znam da je vrlo lako, e, teško objasniti koji su razlozi poduzimanja određenih akcija koje će se isplatiti tek nakon puno godina, međutim e, ako kasnimo uvijek ćemo se suočavati s istim problemom. Naše vanjsko djelovanje e, zapravo nas ujedinjuje E, nije dovoljno međutim biti samo ujedinjen e, po pitanju unutarnjih politika, ali e, važno je za naše djelovanje. Prvi je prioritet spašavanje života. Predsjednik je rekao koliko smo intenzivirali rad i koliko smo života mogli spasiti a osim toga treba se baviti i onime odakle je sve krenulo, a to podrazumijeva i boriti se protiv krijumčara ljudima na svim rutama i na moru i na kopnu budući e, da financijski tokovi e, kriminalnih organizacija mogu financirati druge kriminalne aktivnosti koje su bitne za Europsku uniju. Naša je strategija konzistentna od početka našeg mandata i ne možemo se samo e, fokusirati na tragediju na ovu zadnju dionicu e, puta već e, na sve korake e, puta Odiseje koje poduzimaju izbjeglice koje bježe pred progonom. 4 milijuna pobjeglo je iz Sirije, između Sirije i Iraka zajedno 10 milijuna interno raseljenih. I s punim pravom se e, fokusiramo i na manjine koje trebaju zaštitu na Bliskom istoku. To su i kurdi i kršćani i drugi i e, njihov povratak u zajednice u kojima žive stoljećima ne možemo ih e, štititi e, samo kad su daleko od nas, već nam je dužnost štititi i sve njih i kad nam dođu. Dugoročni odgovor je okončanje sukoba i e, E, Daješ i sama e, prijetnja e, trebaju također biti riješeni i sve ostalo što smo postigli s Iranom, neproliferacija i tako dalje otvara mogućnosti. To je naš rad sa međunarodnim partnerima, s regionalnim partnerima i silama i već djelujemo u tom smjeru. Osim toga, suradnja s međunarodnom zajednicom, UN-ovim agencijama, državama porijekla i tranzita, onima iz koje dolaze veći brojevi e, izbjeglica. Mi smo mobilizirali 4 milijarde eura da bismo rješavali e, Sirice u Jordanu, Libanonu, Turskoj i Iraku. Vrlo je specifičan primjer e, Libije. E, to nije emitivna, već e, tranzitna država, zapravo koridor. Znate to dobro, već smo ovdje u ovoj dvorani o tome pričali više puta naše Naši i dani i noći su utrošeni na nastojanje da zajedno s e, UN-om e, nađemo partnere i u libijskim vlastima da bismo rješavali situaciju u tom koridoru. Vrlo je to važno i radi se upravo u tom smjeru i južno od Libije jer trebamo se koncentrirati i na morsku granicu ali i na kopljenu granicu Libije jer jedno bez drugog ne ide, bez toga se ne može riješiti koridor i zato eh, krećemo u dijalog eh, sa Sahel državama i danas predlažemo jednu e, osnivanje jedne zaklade za Afriku da bi se promicale mogućnosti, razvoj, sigurnosti i bolje upravljanje migracijama u smislu partnerstva i to jednakog partnerstva e, s afričkim e, državama. 1,8 milijuna e, eura ide u taj fond i sve države članice pozivam da daju svoj doprinos. Ne možemo tražiti suradnju na europskoj razini, a ne doprinijeti financijski tome. Moramo iskazati koherentnost u odlukama koje donosimo. Regionalna zaklada za Siriju već je zaživjela proteklih mjeseci i prvi ugovor e, kroz fond ide za škole i e, obrazovanje i budući da e, Sirija zapravo u egzilu i ratu gubi cijelu generaciju ulažemo u sirijsku djecu radi budućnosti i te države i regije i za vlastitu sigurnost jer to je najbolje ulaganje koje možemo e, učiniti protiv terorizma i radikalizacije. Osim toga, e, oni koji trguju ljudskim životima, krijumčari, e, imaju mreže i mi se protiv toga moramo boriti, činimo to na sredozemlju. Naše pomorske operacije na sredozemlju ispunile su ciljeve prve faze, obavještajni rad, informacije, krijumčarskih puteva e, i e, mislim da u ovih pet tjedana imali smo 16 slučajeva u kojem smo mogli privesti pravdi krijumčare i zapljeniti plovila. Prošli vikend u Luksemburgu imali smo e, sastanak ministara obrane i vanjskih poslova i upravo smo se o tome dogovorili o radu na moru i tražili smo država članice da svojim sredstvima pomognu ovim misijama te smatram da je to mogućnost da mi iskažemo da kad postoji politička volja i osjećaj za hitno i bitno možemo doista i e, sigurnosno vojna sredstva koristiti koje imamo na raspolaganju i ponosna sam što smo u ovim prvim tjednima zajedničkog djelovanja na sredozemlju spasili 1500 života muškaraca i žena na moru kroz ovu operaciju. To nije bila glavna svrha, ali je važna komponenta. La Valeta Summit o migracijama održat će se u studenom. Okupit će se vođe evropskih i afričkih država, kartonski i rabatski proces, Evropska komisija i komisija e, Zapadnog Balkana i imat ćemo konferenciju o Zapadno-Balkanskoj ruti budući da treba jednaku pozornost i jednom i drugom putu e, dati Dakle, i Zapadni Balkan i Turska sudjeluju. Mi kao Evropljani moramo biti svjesni da ovo nije vrijeme samo za emocije. ću pomalo cinična kao budući e, da smo političari ne traži se od nas da pokazujemo emocije nego da donosimo odluke koje su dosljedne i koje su u skladu s našim emocijama samo emocije nisu dovoljno treba se djelovati i sad je trenutak za to i sve institucije države članice e, i javno mnijenje e, jer to je i način iskazivanja emocija moraju biti toga svjesni. Moramo preuzeti odgovornost da živimo u skladu s našim vrijednostima, povješću i da odgovorimo na izazov, najveći izazov e, u posljednje vrijeme, to je naša globalna uloga. Ulog je ne samo životi ljudi, a i jedan život je puno, nego i samo stanje u kojem se nalazi naša Unija. Hvala lijepa. Grazie, se Mogherini, a sada će a, povjerenik za unutarnje poslove a promopulos, dobiti riječ. Kao što ste primijetili, State of the Union govor uglavnom se odnosio na migracije te to ukazuje na naš prioritet. Predsjednik je bio vrlo jasan i ja bih želio jasno reći sljedeće. Upravljanje migracijama je e, doista test za Europu i kredibilitet Unije. Izražavam zahvalnost prvom potpredsjedniku Timmermansu i Federici Mogherini za njihove uvodne riječi i za sjajnu suradnju koju smo s imali proteklih mjeseci u sastavljanja, sastavljanju ovog paketa koji je vrlo potreban i ambiciozan. Te je on zapravo odgovor na e, izbjegličku krizu bez presedana koja nam se odvija pred očima kako ta kriza u Europi raste, naši odgovori trebaju biti i sveobuhvatniji, i hrabri i ambiciozniji. To je Europa kakvu želimo. To je Europa koju moramo imati. Te tako danas predlažemo četiri konkretne mjere koje će kratkoročno i srednjeročno omogućiti da riješimo glavne izazove s kojima smo suočeni. Povećanje dolaska izbjeglica tijekom ljeta je nešto što se ne može, čime ne možemo upravljati samo mi države članice. Da bi se ta migracija riješila, potrebno je ostvariti koordinirani europski pristup. I upravo zato sad predlažemo relokaciju 120 tisuća ljudi koji bježe pred ratom, progonom, opresijom i kaosom. I to iz Italije, e, Grčke i Mađarske po ovom ključu e, distribucije raspodjele. I upravo prije ljeta smo rekli da ćemo 40 tisuća e, premjestiti iz Italije i Grčke. Očekujem da ogromna većina e, ovog parlamenta glasuje E, za ovaj prijedlog e, kasnije, a mi ćemo podržati u buduće e, nove pripreme, privremene relokacijske scheme. Osim toga trebamo naučiti i lekciju o tome, o tome koju nam zapravo daje ova kriza. Europa nije do, spremna za rješavanje ovakvih iznenadnih naleta izbjeglica i trebaju nam strukturna rješenja da bismo mogli sustavno podržati države članice te jamčiti zaštitu onima kojima ona doista treba. Zato predlažemo uspostavu stalnog mehanizma za rješavanje kriza i to kroz e, dopune e, Dublinskog dokumenta. Osim toga, želimo i pružiti e, sklonište onima kojima je to potrebno osiguravši da oni koji nemaju pravo u Europskoj uniji budu odmah vraćeni. Prvi je korak da države članice budu u poziciji da stalno procesiraju e, neosnovane ili zloporabne zahtjeve i da odgovaraju na one koji su legitimni kojima doista hitno treba međunarodna zaštita. No, mi danas e, za, e, predlažemo sastavljanje liste sigurnih država, uključujući balkanske države i Tursku. Osim toga, 17% e, od 562 tisuće pri E, prijava odnosno zahtjeva e, je e, neosnovano što stavlja vrlo težak teret na sustav azila u Europskoj uniji jer zapravo čini se da je većina neosnovana uključivanje ovih država u sigurne države emitivne države nešto je što će ubrzati procese i povećati e, učinkovitost e, omogućujući državama članicama da više sredstava namjene onima ko kojima je to stvarno potrebno, a svima koji neosnovano podnose zahtjev e, će se moći odgovoriti negativno i brže ih se vratiti. Za sad imamo vrlo malu stopu povrata od 40% E, i naša migratorna politika mora imati veći kredibilitet. Europski program povratka i e, mora sadržavati vrlo jasan e, jasnu politiku. Te popis akcija koje će omogućiti bolju suradnju među državama članicama i e, također e, vidjeti treba što se može učiniti e, s državama, emitivnim državama da bi one primile natrag svoje državljane. Dakle, sve je to dio paketa i ja želim ponoviti, a i pohvaliti parlament koji nam je dao podršku za usvajanje zajedničke europske politike za migracije i hvala vam lijepa na, na vašoj pomoći i danas. Hvala gospodine Avramopoulos. Čućemo kasnije i vašu repliku. Sada počinjemo s raspravom. Najprije e, predstavnici klubova zastupnika. Dvije stvari organizaciji. Jako kasnimo mm, i stoga neću nikome dopustiti da govori dulje. Neće biti plavih kartona. Što se tiče spontanog javljanja za riječ, vidjet ćemo hoćemo li imati malo vremena. Glasanje će biti u 13.30, glasanje vrlo važnih glasova najprije. gospodin Dijas Demera u ime Pučana na jednu minutu. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ljudi bježe, ljudi bježe da bi e, spasili živote od napada Daesha i institucionalnog nasilja i e, oni su izbjeglice i prema tome mi podržavamo prijedlog komisije smatrajući da je to e, jedan prijedlog koji sadrži dobar, e, dobru stopu solidarnosti i da je odlučna. Ovo je jedan fenomen koji se stalno ponavlja i vjerojatno će trajati. Mi sma, mi uspostavljamo jedan mehanizam e, koji je e, će dobro funkcionirati i možemo pozdraviti e, doista ljude na dostojanstven način. Želimo da sve države članice iskažu solidarnost te da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna uz poštivanje ljudskih prava za one među nama koji su e, najslabiji u najtežem položaju, a želimo i identificirati e, te puteve e, krijumčarenja i boriti se protiv toga te pomoći ljudima da bi se ispoštovao i sporazum od lipnja iz 2012. Da, nećemo imati puno vremena. Sada gospodin Fitela u ime socijalista i demokrata na tri minute. Hvala predsjedniče soli gospodine ministre Smith, gospodo potpredsjednici Timeman i e, Mogherini, povjereniče Avramopoulos, puno vam hvala na svemu što činite. I e, zaista ja predsjedavam e, klubom zastupnika koji se e, u potpunosti slaže s onim što je rekao povjerenik Avramopoulos o četiri točke iz paketa. Moram reći e, da kada govorimo o ovim pitanjima, govorimo o zidovima na moru, govorimo o bodljikavim žicavama pred tisućama muškaraca i žena. Pa o čemu mi tu govorimo? Pa to je nešto što služi samo propagandne svrhe. Zaista, misli li itko da će se pitanje izbjeglica i imigracije riješiti na taj način? Pa s čim se mi tu ismijevamo? Ovo je samo taktika i propaganda kako bi se pridobili glasovi. Ako smo ozbiljni, radimo ozbiljno. Prijedlog Europske komisije ozbiljan je prijedlog koji se bavi pitanjima žurnosti, koji se bavi pitanjima stalnog mehanizma koji će uspostaviti, jer će postojati i druge krize u budućnosti, nažalost, ali će postojati. Javlja se tu također i tema ekonomskih migranata s kojim se moramo nositi i to na ozbiljan i rigorozan način. Moramo shvatiti što treba naše društvo, što trebaju tržišta rada u pojedinim europskim državama. Treba kontrolirati na ozbiljan način, treba imati zajednička pravila i to raditi istovremeno. Ne možemo postati različiti rokovi u jednoj zemlji tri mjeseca, u drugoj šest mjeseci kako bi se prihvatilo odnosno obradio zahtjev za azil. A isto tako postoji čitav niz inicijativa u Africi primjerice, ranije sam o tome govorio, potpredsjednica Mogherini, Mogherini je o tome govorio kao i potpredsjednik Timerman. Postoji tu također i vanjska politika, treba stabilizirati Sjevernu Afriku, treba stabilizirati Libiju, sve ono što se govori o Siriji to su nacije koje to nisu, to su države koje to nisu, svi iz njih bježe, ali bilo ko od nas bi od tamo pobjegao da se tamo nalazi. Naša je dužnost da radimo na svim područjima i to bez demagogije već ozbiljno. Mm, I moramo imati strategiju koju sada moramo usvojiti. Obraćam se ovdje Europskom vijeću. Znam koliko je angažiran luksemburški ministar, ali želim da to vidim i u Europskom vijeću. Hvala predsjedniče Pitela. Sada riječ ima gospodin Stevens na jednu minutu u ime Europskih konzervativaca i reformista. Hvala predsjedniče, hvala kolege. Izbjeglice koje dolaze iz Turske i ulaze u Europsku uniju i oni koji dolaze preko Mediterana. Ima ih mnogo, ali trebalo bi ih vratiti u Tursku zato što se radi o kršenju međunarodnog prava mora i drugih zakona i prava. Turska je sigurna zemlja i veoma je važno da Europski sud za ljudska prava zauzme stav o tome u ovom momentu. Mi se nalazimo u situaciji gdje nemamo nikakvih načela na kojima bismo mogli temeljiti svoj rad. E, što se tiče Libije, e, ni tu sud nije e, dao dobru odluku zato što ovo je situacija koja je potpuno drugačija. Gospodin Juncker je upravo rekao da je Turska e, zapravo zemlja kandidata za članstvo u Europskoj uniji, te je stoga zaista sigurna. Kada tome ne bi bilo tako, onda Turska ne bi uopće mogla niti biti e, razmatrana kao kandidat. Hvala, gospođa na minutu i 30 u ime Alde. Hvala. Prošlog tjedna izbjeglice su konačno dobili ime, identitet i priču. Kroz sliku koju smo vidjeli, smo vidjeli da iza svakog od tih e, mrtvih e, izbjeglica i migranata postoje sni i aspiracije i njihovi voljeni koji ostaju iza njih. Naša europska pristojnost e, i e, naše dostanstvo je ono što leži na onoj plaži uz ono dijete. On je izgubio e, život, ali je donio strast, vratio je strast i saučešće u našu raspravu, pa ćemo ga se sjećati dugo. Nakon ovih nedavnih tragedija, Srce mi je puno ponosa kada vidim građane širom Europe kako izlaze na ulice kako bi poželjeli dobrodošlicu izbjeglicama koje dolaze u njihove zajednice. Gospodine predsjedniče, oni su pokazali puno čvršću kralježnicu i humanost eh, od većine naših političara u proteklih deset godina građani nam pokazuju što je Europa i što su europske vrijednosti i što Europa može biti kada je zaista najbolja što može biti. Ali ipak čujemo glasove među čelnicima zemalja članica koji se žale na ilegalne migrante i moram priznati gospodine predsjedniče da mi je zaista dozlogrdilo ta retorika mi je zaista dozlogadla katko netko ko bježi od rata i progona uopće može doći u Europu kako bi tražio azil. Jer mi, Europska unija, ne dopuštamo ljudima da traže azil u našim konzulatima i našim veleposlanstvima. Mi, Europska unija, smo ti koji smo uveli e, direktivu o odgovornosti prijevoznika koji omogućuje svakoj zračnoj kompaniji da skine s zrakoplova osobu bez vize. To je jedan začarani krug kvaka 22 i mi smo odgovorni za promjenu tog stanja moramo vidjeti postojeće zakonodavstvo o azilu i prilagoditi ga ovom stoljeću kako bismo omogućili sigurne i legalne puteve tim ljudima da dođu ovamo. Moramo inzistirati na obvezujućim kvotama za izbjeglice koje mora primiti svaka zemlja članica i moj klub je naravno za ovaj prijedlog koji je dala komisija. Ovo je moment u kojem se definira Europa i pred nama su još uvijek naši najbolji dani. Hvala. A sada dajem riječ zelenima Albol Gusman. Četiri milijuna izbjeglica iz Sirije, četiri iz Iraka, po iz Afganistana i dva milijuna iz Libije. To je rezultat njihovih ratova. E, iračkog i afganistanskog rata, bombardiranja Libije i suradnji i e, naoružavanju Sirije. Dakle, svi ti izbjeglice sad se nalaze na, pred vratima Europe. Što učiniti? Kako? E, omogućiti humanitarne koridore ili kanale, aktivirati privremenu zaštitu ili propise o e, privremenoj e, zaštiti. Dakle, e, vidimo i da se događaju različita egzekucije u Siriji. Maragal traži intervenciju u Siriji i zapravo odgovor nikako nisu bombe. Sada gospođa Sargentini, jedna minuta ispred zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Predsjednik Juncker je rekao u svom govoru o stanju Unije da mi moramo se pobrinuti da se naše vrijednosti održe i rad je zapravo naša važna vrijednost. Mi moramo omogućiti migrantima da rade zato što rad e, dovodi do poštovanja. Također moramo vidjeti kakva je situacija sa lokalnom migracijom. Govorili ste i o e, gospodarskoj e, migraciji, migraciji za poslovima. Ne možemo se boriti protiv ilegalne migracije ako ne napravimo neku alternativu. Moje pitanje gospodinu Avramopoulosu i Timmermansu je jesu li ovi prijedlozi zaista dobri i snažni? Jesu, ali sljedeći korak, e, kao što je rekao gospodin Juncker, je da moramo vidjeti kako možemo dati posao tim migrantima i to ne može čekati dugo jer kao što je rekao gospodin Juncker, rad je poštovanje i zaista moramo to omogućiti što je moguće brže. Hvala. EFDD, eh, e gospodin Korao. Hvala predsjedniče. E, mi stalno govorimo o tome da je situacija hitna, ali jasno je da to nije sad neka nenadana situacija. To je nešto što traje već godinama i nastavit će se u sljedećih godina. Jer sada e, se nalazimo u situaciji koja je uzrokovana katastrofalnom politikom zapadnih zemalja. I e, dovela je do situacije iz kojih ljudi bježe i to brzo. A razne slogane koje smo čuli danas, jasno je da nitko od nas nema nikakvog utjecaja, niti Europski parlament, niti Europska komisija, jer sve je nažalost u rukama država članica koje su jednostavno slika i prilika licemjera u Europskoj uniji, jer sve se radilo u ime njihovih ekonomskih interesa i u ime neoliberalizma. Nikome ne mogu pogledati u oči. A onda tužno je vidjeti predsjednike vlade tipa onog tali talijanskog koji e, govori o situaciji e, tragedije o malom dječaku na sirijskoj plaži koji je dan prije se bavio poslovnim pitanjima. Hvala gospodin Belinski na jednu minutu u ime NFA. Dame i gospodo, moramo se dogovoriti oko jedne stvari. Svi oni koji traže zaštitu i pomoć trebaju to i dobiti. To uopće nije u pitanju. O čemu se raspravlja? O tome kako ćemo i gdje pomoći tim ljudima. I tu ima nekoliko koncepata. Imate ovu jedinjenu ljevicu, socijaldemokrate, zelene, komuniste, e, to krilo, onda imate ovaj drugi koncept i vaš koncept je da se svima dopusti da uđu. Ne pitate se jesu li oni zaista izbjeglice po Ženevskoj konvenciji, radili se možda o e- ekonomskim migrantima koji traže bolji život, ne pitate se jesu li oni borci takozvane islamske države. Ne, kažete sve ih treba pustiti, ali mi kao patriotske stranke kažemo Ovakva podrška se može pružiti njima na arapskom poluotoku. Moramo tamo organizirati prihvatne centre u skladu sa standardima UNHCR-a. Europska unija je o tome razmišljala. Moramo kreirati sigurne zone, ali moramo u to uključiti zaljevske zemlje. Zato što one moraju pomoći svoj svojoj islamskoj braći. I SAD također imaju veliku odgovornost za ono što se dogodilo u ovom. Hvala a sada za ne e, zavisni članove gospodin Vojt. E, hvala gospodine predsjedniče, e, uvaženi kolege. Danas ujutro sam morao slušati gospodina Junkera koji je rekao da ja nisam evropljanin zato što ja nisam na stanici i ne derem se dobrodošli. Zašto se ne derem dobrodošli? Zato što mislim da smo svi dali mandat visokom povjereniku e, da zaštiti naše građane. Mi imamo pravo na našu domovinu i da zadržimo identitet, očuvamo identitet našeg naroda. I ja imam isto, isto to pravo želim dati i izbjeglicama ljudi koji dolaze nama, oni također imaju svoju e, domovinu i imaju pravo da zadrže svoj identitet i mi ne možemo riješiti taj problem na taj način što ćemo te ljude integrirati jer onda oni naravno se nikad neće vratiti. Oni imaju svoju vlastitu zemlju, svoju domovinu koja se jednog dana trebaju vratiti i trebali bi e, zaista se više zalagati da nešto učine u, u svojoj zemlji da se mogu tamo vratiti. A sada gospodin Vozenberg, jedna minuta. Hvala. E, stotine tisuća migranata su prošli kroz Tursku ove godine. U međuvremenu 76 tisuća i 2014. i 2013. znači manji broj. E, postoji neki problem sa našom migracijskom politikom. Prvi puta smo se e, ovdje zapravo kupili oko toga i sporazumili se. E, hoćemo li se svi složiti sa ovom obveznom raspodjelom izbjeglica po zemljama članicama? To nije važno, ali Turska ipak mora prihvatiti sporazume koji su sastavljeni 2001. 2014. što se tiče migranata i njihovog povratka. Ako ćemo poštivati načela, mi moramo pokazati ljudsko lice naše politike kada govorimo o migrantima. Hvala. Godinama se govorilo o tome da prevelik broj migranata može ući u Europu previše, a sada je gospodin Juncker dao brojku 0,11%. 0,11%. Većina izbjeglica dolaze iz zemalja kao što su Sirija, Eritreja, oni bježe od rata, bježe od progona. Dakle, to je taj kontekst. I vrlo često imamo emocionalnu raspravu o tome, takozvana ekonomska migracija je tema ali jedina svrha te emocionalne rasprave je da se ljude učini da su protiv svih izbjeglice. To je zaista strašno. Strašno je da ljudi ne koriste takve riječi. Trebali bi umjesto toga preuzeti odgovornost, pokazati solidarnost i interno i prema van. Stvari se moraju promijeniti. Vijeće mora djelovati, mora nešto učiniti u skladu sa prijedlozima komisije. Gospođa Fotiga, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Ovi sukobi do kojih dolaze na granicama Europske unije uvijek imaju taj element sigurnosti i humanitarni aspekt. Imperialistička je politika e, Putina e, koju on vodi već toliko godina je dovela do ekonomskih migranata i izbjeglica, velike broj njih je ušao u Poljsku i druge zemlje u mojoj regiji. Mi smo pokazali solidarnost i to ćemo je nastaviti činiti. No, što se tiče sigurnosti i sigurnosti na našim južnim granicama, onda moram reći da smo saslušali visoku predstavnicu o ovom drugom valu i o tome što rade na Mediteranu, no mi ipak trebamo taj mehanizam za premještanje to se i spominje u komunikaciji, ali nažalost to nije rješenje. I mislim da će to biti kontraproduktivno i zaista mislim da Europska unija bi trebala u većoj mjeri iskoristiti svoje interne mogućnosti kako bi prikupila, odnosno da bi se vijeća solidarnost postigla unutar e, Unije. Gospođo Veržija, jedna minuta. Gotovo 60 milijuna izbjeglica i raseljenih osoba e, su e, svugdje u svijetu. Samo 13% u razvijenim zemljama predstavljaju samo 0,11% europskog stanovništva. Znači pravit ćemo selekciju pravih izbjeglica prema njihovoj nacionalnosti ili što još gore. Ne možemo raditi e, na ovim e, osnovama, ne možemo praviti popis sigurnih zemalja. Što će se dogoditi s onima kojima se neće dati azil? Hoće li se njih vratiti zemljama porijekla? zajedno s ekonomskim migrantima bez obzira odakle oni dolaze što se očekuje sa diktatorima iz roga Afrike i iz kartunskog procesa ovakvi pregovori vode nas pravo u zid moramo paziti kako radimo jer te muškarci, žene i djeca imaju prava koja se trebaju poštivati kako u Europskoj uniji, tako i drugdje. Hvala lijepa. Sada gospođa Keller na jednu minutu. Dragi kolege, stanje Unije mora se mjeriti time kako postupamo s onim ljudima u Europi koji su najviše potrebiti. Tu je slika dosta različita. S jedne strane imamo građane koji pomažu izbjeglicama koji daju donacije i ne samo prošlog tjedna nego mjesecima i godinama. S druge strane imamo zemlje članice koje samo krive jedna drugog i koje ne rade ono što bi trebale napraviti. Mislim da trebamo odlučiti na kojoj strani želimo dati podršku, kojoj te dvije Europe e, treba ići naprijed, e, treba prevladati. Mislim da je narod Europe nam pokazao kamo žele ići. Oni su oni koji zaslužuju Nobelovu nagradu za mir koju je Europska unija dobila. I mislim da zemlje članice, vlade, zemalja članica Europske unije trebaju krenuti tim putem, slijediti svoje građane. Naši građani su napredniji nego što mi to mislimo. Promičimo njihovu solidarnost, njihovu inicijativu i slijedimo njihov put. Hvala. Gospodin Natal, jedna minuta. Gospodine potpredsjedniče, gospođo povjerenice, ja zaista mislim da Europska unija i njegov, njezina reakcija na e, ovu migrantsku krizu je potpuno pogrešna. Njemačka i Švedska je, su posebno neodgovorne. Što će se dogoditi ako kažete da svi mogu tražiti azil? jednostavna stvar doći će još više ljudi to znači da će više ljudi riskirati život prelazeći mediteran i Egejsko more. To znači više čamaca, više utopljenika, više smrti. Mada se ne slažem sa reakcijom Europe na migracijsku krizu, ipak jedna stvar moram naglasiti. Pravi skandal ovdje su zemlje koje ne čine apsolutno ništa, a tu mislim na zemlje u zaljevu e, koje su pune nafte Katar, Bahrein, Kuwait, e, Ujedinjeni Arabski Emirati, i posebno Vahabi u Saudijskoj Arabiji, to je jedna islamska država i oni uopće nisu primili ni jednog izbjeglicu i oni e, svoje suvjernike guraju u Europi. Ako želimo spriječiti smrti, kao što je rekao Tony Abbott, morate prestati zaustaviti čance. Hvala, gospodin Salvini, samo jedna minuta. Čuo sam puno licemjernih izlaganja koji su opasni i čini mi se da Europom vladaju licemjerni ljudi i prvo stvore takve grozne situacije, a nakon toga plaću nad djecom koje umiru. Ovo sve skupa je jedan veliki biznis. Neke se e, ljudi već trljaju ruke. Ne bih htio da sljedećih mjeseci stalno držimo minute šutnje, jer dolaze isto tako među mnogim izbjeglicama mnogi delinkventni, pa i mnogi potencijalni teroristi. Ako budemo e, održali minutu šutnje, što će e, govoriti vaše savjesti? Potrebni su nam milijuni izbjeglica kako bismo održavali mirovine Evropljana. 25 milijuna Evropljana prvo morate zaposliti prije nego što uvedete nove e, nezaposlene. Sada gospodin Goldniš ima riječ na jednu minutu. O, mi smo svjedoci čega sada? Izuzetno prihvaćanje osoba koje se proganja zbog eh, vjerskih uvjerenja iz eh, dezorganiziranih država čije smo mi dezorganizaciji pridonijeli ili pak masovnu imigraciju onih koju dolaze ovdje pod izlikom humanitarne pomoći. Čuo sam o što je rekla gospođa Wikstrom o malom I molim gospođo Vikstrom u kojoj zašto su evropljeni i zašto su Europljani odgovorni za smrt tog djeteta čija je obitelj bila na sigurnom u Turskoj? Ne, Europljani su odgovorni za destabilizaciju Iraka i Sirija, a zemlje Perzijskog zaljeva nisu makle malim prsom da bi pomogli izbjeglicama. Arapska liga bi trebala intervenirati protiv islamske države i e, upravo oni trgovci ljudima, vodiči su ti koji profitiraju iz ove situacije. A otac e, je e, tog jadnog djeteta je imao krivo što je vjerovao u vaše obećanje. Hvala gospođa Mecola na minutu i po. Kad sam e, ušla u politiku, netko mi je savjetovao da nikad ne govorim kad sam ljuta. Sad ću to zanemariti. Zemlje članice se mogu složiti oko toga koliko ćemo riba izloviti iz e, mora, koliko možemo baciti plastičnih vrećica, ali kada na naše obale more doplavi mrtva tijela djece sve i kada ne možemo djelovati humano sve drugo mi se čini potpuno besmisleno ništa nije hitnije ništa nije važnije mi kažemo da smo unija vrijednosti koje dijelimo no ne možemo moramo biti i unija podijeljene odgovornosti i ako to nismo to je e, naš neuspjeh ljudi bježe od rata i smrti i premijeri ne mogu skrenuti pogled svaka država mora ispuniti svoju moralnu i pravnu obvezu da nešto učini zidovi i ograde ništa ne uspijevaju učiniti i novac nije važan. Ne smijemo se samo tu imati neke vatrogasne mjere zato što to samo pokazuje kako loše reagiramo u ovoj hitnoj situaciji. Trebamo obvezujuće mehanizme za raspodjelu tih ljudi i trebali smo to već jučer uspostaviti. Znači moj odgovor je taj moratmo se suočiti sa populistima i, moramo imati hrabrost da dajemo tim ljudima koji bježu, bježe od nevjerojatnih užasa nadu u budućnost. Moramo dati glas onima koji nemaju glasa. Budimo primjer svijetu. To je izazov s kojima se suočava naša generacija i ne možemo ići u povijest kao oni koji e, su, nisu ništa učinili, koji su odlagali dok su tisuće ljude tražile našu pomoć. Hvala. Ujeli i jedna minuta. Hvala. Kao mađar tražio sam e, glas zato što je ovo jedna povijesna rasprava i želim govoriti kao europljanin. 500 milijuna građana, ja sam jedan od njih. Brine nas budućnost naše djece, no također me brine što će biti s djecom onih e, koji e, su izloženi prijetnji rata. Ne brinem se što bi djeca onih koji dolaze iz Sirije mogla učiniti nama, tako da pohvaljujem komisiju i molim vijeće, odnosno očekujem od vijeća da se drže tog prijedloga, gospodin Juncker, gospodin Timmermans, ova rasprava do sad ja mislim da je pokazala da nam je potrebna Europa koja je u stanju reagirati. Vidimo strašne slike iz Mađarske, vidimo poticanje na mržnju, strašne događaje, no morate se sjetiti da Mađarska nije samo Viktor Orban. U Mađarskoj desetine tisuća e, građana pomažu izbjeglicama, e, prijateljski su nastojani, pomažu im i želim se zahvaliti tim e, ljudima u ovom domu. Znači, gospodin Orban je problema, ne dio rješenja. A sada, gospođa Ford, jednu minutu, molim. Hvala. Suočavamo se sa jednom e, situacijom bez presedana i moramo napraviti prioritete. Moramo pomoći izbjeglicama koji bježe od strašnih ratova. Moramo im pomoći e, kako hitno, ali i dugoročno, ali različite zemlje mogu pomoći na različite načine i trebamo prestati upirati prstima jedni u druge. Mi u Velikoj Britaniji dajemo više pomoći za sirijske e, logore od svih drugih i pomažemo e, da se direktno iz tih logora e, ti ljudi premjeste kako bismo izbjegli opasnosti krijumčarenja no zemlje članice bi trebale također vidjeti kako činjenica da oni e, tim ljudima daju azil djeluje na zemlju u njihovom susjedstvu i ako je neko dobio pravo odnosno ako se može dobio status e, izbjeglice to ne znači da se može slobodno kretati po europi jer inače ćemo e, podriti i povjerenje javnosti u slobodu kretanja. dakle u ovim teškim vremenima moramo e, znati da je naša glavna zadaća da gradimo naše gospodarstvo. Ako nemamo dugoročne gospodarske planove, ako nismo snažni, nećemo moći dati podršku niti ljudima u našim zemljama, svim onima koji trebaju pomoć na e, drugim krajevima svijeta. A sada Ernst, jedna minuta. Nema ga. Dame i gospodo, do migracije dolaze zato što su jasni razlozi zato i nitko ne može odlučiti niti vi niti mi tko će e, migrirati, a tko neće. Nemamo loše i dobre izbjeglice, neovisno kako je visok zid ili ograda, neovisno o tome koliko je tu plina suzavca, ne možete zaustaviti te ljude, ne možete ih spriječiti da e, bježe i da traže sklonište. To znači da mi trebamo njih e, pozdraviti, primiti i e, pomoći im. ne samo u Mađarskoj, nego i u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj trebamo pozdraviti i primiti te izbjeglice neovisno o njihovom etničkom i vjerskom porijeklu i e, trebamo odbaciti ovaj koncept e, sigurnih država. Ljudi na drugi način razmišljaju u Turskoj i u Zapadnom Balkanu. Oni smatraju da tamo nisu dovoljno sigurni, a na kraju krajeva ne bježe samo zbog rata, nego iz drugih razloga. I zemlje Europske unije trebaju činiti više. Gospodin Paksas, jedna minuta. Hvala. E, želim ovdje citirati australskog predsjednika vlade gospodina Abota kada su ga pitali o tome e, hoće li primiti izbjeglice koje su ilegalno dolazile između ostalog iz Burme kao nećemo učiniti ništa što bi postaklo ljude da krenu brodovima jer će to samo pogoršati situaciju ilegalnih imigranata. Ne mislim e, da je itko među nama e, smatra da predsjednik vlade Abbott nema e, humane vrijednosti. Oni su uspostavili kvote. ako se uspostave kvote, onda će se reći ljudima da su oni dobrodošli. Broj imigranata povećao se za 18, za 11 puta i Europski će parlament na kraju krajevo ovakvim ponašanjem samo povećavati kvote. Hvala. A sada e, minutu i 30, sljedeća govornica. Hvala gospodine predsjedniče, povjerenici, povjerenici, dragi kolege. Prije svega Želim se zahvaliti gospodinu Avramopoulosu na paketu što nam ga je danas predstavio. Ovo su važni trenuci i dobro je da imamo takve sugestije od strane komisije. Drugo, želim reći da je najvažnije od svega da imamo minimalne standarde vezane za izbjeglice i za tražitelje azila, bez obzira iz kojih onih zemalja dolaze. Kada govorimo o njihovoj podjeli, da odlučimo o zajedničkoj podjeli i da svaki i svi ti ljudi dobivaju ispravnu podršku i da ih se negdje smjesti. Europska unija ne može se racionalno baviti problemom ne bude li imala odgovarajući mehanizam jer priljev izbjeglica je vrlo velik zbog rata ili zbog drugih kriza. Postoji jasna definicija koja postoji kako e, definicija prava na azil i definicija izbjeglica. Prema tome ne možemo sada e, miješati ekonomske migracije i druge vrste migracije. Jednostavno trebamo ovome pristupiti racionalno kako bi države članice i same imala mogućnost da promotre kako imaju tržište rada i da reagiraju na osnovu vlastitog tržišta rada. Jer e, to je nešto e, što će omogućiti da nešto uspijemo napraviti u Europskoj uniji. Inače će situacija biti loša za svih nas. Sad sam gospodin Fleckenstein na jednu minutu. E, dragi kolege, ne želim ponavljati sve što je već rečeno u ovoj raspravi. Ipak, e, mislim da je dobro da mi odavde pošaljemo znak lokalnim vlastima koje se nose s izbjeglicama i to u teškim uvjetima, e, bez obzira radili se o otocima Kosu ili Lesbosu, a e, to vrijedi i za sve one koje nisu u Europskoj uniji. U Srbiji, općinske vlasti u Srbiji u ovom času rade više za naše izbjeglice nego li neke od europskih vlada unutar Europske unije. Mislim da bi im ovaj dom trebao na tome zahvaliti a to isto tako vrijedi i za Međunarodni crveni križ, za Samaritance, bez obzira na to kako se pojedine organizacije i udruke zovu, a rade na licu mjesta. Mislim da bi bilo potrebno da ih jednog dana pozovemo u našu vječnicu, da im se zahvalimo. Možemo se njima ponositi i to ponositi više njima nego nekima iz eh, popretnih vlada u našoj eh, eh, u Evropskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala. Koristimo lijepe riječi, solidarnost i humanizam primjerice, što je vrlo često dokaz slabosti. i tvrdi se da bi ovakva situacija mogla oslabiti naše institucije. Jako puno izbjeglica dolazi, mi njih primamo na vrlo kaotičan način, a većina njih su zapravo zdravi i mladi ljudi. Pokušavamo spriječiti da se utapaju mala djeca, dok e, e, znamo da roditelji ponekada ispušu e, gumenjake kada se približavaju granicama. Što će se dogoditi sa Schengenom? Mm, moramo imati e, mehanizam e, koji će biti na mjestu kako bi se raspodijelili izbjeglice jer u protivnom jednostavno se stvara skepticizam protiv Europe. Moramo spaviti ono što je najvažnije u svemu tome, a ne s populizmom. Hvala. Sada, e, Kolege, ljudi su pokazali u kakvoj Europi žele živjeti u otvorenom društvu koje će pomagati izbjeglicama u bijegu. I Europa ne želi znati ono što želi nacionalisti ili ekstremna desnica. Ne moramo se više prilagođavati njihovoj ideologiji. Europa kao tvrđava ne smije više postojati. Europa mora birati. Ne može se eh, sve ostvariti istovremeno. Želimo biti solidarni kada podržavamo izbjeglice, onda moramo podržati i mi podržavamo sustav raspodjele, eh, alternative Dublinskom sustavu, ali ne možemo podržati popis sigurnih zemalja, vojnu intervenciju na sredozemlju i deportacije. Mi želimo da Europa bude E, bude solidarno po pitanju izbjeglica. Gospodin Danžon, Gospodine povjereniče, e, vaš prijedlog dobro odražava složenost e, koju treba naći između nužne solidarnosti s jedne strane i među europskim zemljama i osjećaja odgovornosti koje nas obvezuje da priznamo da ne možemo prihvatiti sve. Često ovdje imamo karikaturalne rasprave. S jedne strane se daju izjave kako bi se na lak način imala dobra savjest, a s druge strane se govori o imigraciji, nultoj imigraciji. Moramo organizirati te migracije jer naši građani nisu zabrinuti samo zbog broja ljudi, već anarhičnog načina na koji ljudi dolaze. I e, to e, nije u redu. Moramo imati zajednički popis sigurnih zemalja, moramo imati energičniju politiku povrata i moramo bolje kontrolirati granice naše E, zemalja. Isto tako na diplomatskoj razini moramo podsjetiti da je određen broj zemalja naravno vrlo lijepo i darežljivo primio izbjeglice. Primjerice Turska koja je primila skoro i milijune izbjeglica, ali isto tako moramo priznati da ono što se događa sada u e, Siriji i taj sukob će imati teške posljedice. Hvala. E, a sada na jednu minutu gospođa Valencijano. Između Krčke, Italije i Mađarske u posljednjim mjesecima e, brojimo preko 700 tisuća izbjeglica. Dakle, Europska unija mora pokazati da je dostojna svog imena i riješiti ovu krizu na koordiniran, koordiniran način iskazujući solidarnost. E, dakle, ljude treba spašavati ne samo E, ne samo dajući im e, prsluke za spašavanje. E, kao što je rekla povjerenica Mogherini, moramo se odmaknuti od emocija i krenuti prema djelovanju. I mi podržavamo prijedlog komisije i želimo izraziti užas onime što smo vidjeli. Trebamo učinkovitost, trebamo mir i stabilnost u Siriji, Jemenu, Afganistanu, u Iraku. Potrebno nam je e, postići i mir i biti učinkoviti i to će riješiti problem, ali treba osuditi i nacionalne vlade koje e, su okrenule glavu e, i žmire na potrebe izbjeglica za zaklonom. Hvala. Zastupnica Galer. Dragi kolege, želja za pomoći je nešto što je dio našeg DNK kao i susjećanje, to je sasvim ljudski. Ali moramo vidjeti e, kako pomoći ljudima kojima to treba i zato moramo početi kontrolirati situaciju na našim vanjskim granicama. Naš je prvi zadatak da zaštitimo vanjske granice Europske unije i to na konzistentan način, a to ono što je ono što nedostaje. Pravila se ne provode dosljedno i ako to ne učinimo, Schengen će propasti. Treba vidjeti na koji način se može ući na šengensko područje, vrijede li i dalje ta pravila, a što je e, s pravilima povrata u prvu državu članicu u koju se ušlo. Prihvaćaju se i dalje ta pravila, vrijede li ona i dalje, ako e, ili smo samo podlegli pod pritiskom medija. Mađarska ih pokušava primijeniti, upravo ta pravila i pokušavamo zaštititi naše vanjske granice. Morate sjetiti da većina ljudi koja je došla u EU, gospodin Moraješ, e, na jednu minutu predsjedniče, dragi kolege, čuli smo jutros od predsjednika Junkera te govorio o ljubaznim ljudima na Minehenskom kolodvoru na grčkim otocima. Povjereniče, vi ste Grk i zaista se napravili što ste trebali. Skakeler je rekla ima puno ljudi koji su vrlo ljubazni u cijeloj Europi, ali svi oni pitaju isto pitanje što radi Europska unija, što radi Europska komisija, a moj odgovor Europska unija su države članice. Države članice će se sastati u ponedjeljak, a u ponedjeljak kad se sastanu moraju shvatiti da je danas predstavljen plan vrlo kredibilan. Parlament je odradio svoje. Radimo na brzoj i učinkovitoj relikalizaciji i premještavanju. Ali ono što ćemo vidjeti u ponedjeljak je nešto što tek e, očekujemo. Hoćemo li naći odgovor na najgoru krizu izbjeglica e, nakon drugog svjetskog rata ili ćemo pak opet vidjeti da jedni druge i dalje krive. Vidjet ćemo rezultat 14. rujna, a sada zastupnik sa e, kudrica na jednu minutu. Hvala puno. Ne možemo imati situaciju gdje e, vidimo problem migracija samo na jugu Europe, ali ne vidimo što se događa istočno od Europe. Svi mi znamo da ako se pogleda granica između Donbasa i Rusije, otprilike milijun i pol ljudi tamo brine se za e, živote, vlastne živote, živote njihove djece i njihovi životi tako jednako su vrijedni kao oni koji odlaze iz Sirije. Poljska je tu vrlo blizu i ljudi iz Ukrajine su dobili privremene vize u Poljskoj. Preko pola milijuna takvih eh, privremenih viza je izdato ljudima koji su Ukrajine došli u Poljsku. Ono što je sada važno jest da kada mi u Poljskoj čujemo da moramo otvoriti granice, da moramo otvoriti vrata izbjeglicama s juga, moramo to napraviti na dostojanstven način. Izvolite. Ono što je vrlo važno jeste da se izmjeni e, Dublinski sporazum sa humanitarnog stanovišta kako za Europsku e, uniju Hvala lijepa, vrlo ste kratko govorili. I hvala svima koji e, su kratko govorili kako bismo mogli i ipak imati i spontano javljanje za riječ, barem po jednu osobu iz svakog kluba zastupnika. E, najprije e, riječ ima zastupnik Kelly. Mislim da je solidarnost, koordiniranje i darežljivost nešto što je važno. Nije to bilo važno samo kada je govorio predsjednik Juncker. To smo vidjeli zapravo kod svih koji su danas govorili. A mislim da se i moja zemlja Irska želi prepoznati u tim vrijednostima i prihvatiti izbjeglice. E, Papa Franjo rekao je da bi svaka katolička župa treba prihvatiti po jednu obiteljsku izbjeglica. Kako to možemo primijeniti na europske politike? Kako se to može napraviti? Predsjednik Tusk ispravno je osudio one koje trguju ljudima. Ja se pitam zašto ne možemo se na učinkovitiji način boriti protiv njih primjerice e, tako što će se konfiscirati njihove brodovi i to moramo napraviti jer oni su pravi krivci. A sada gospodin Slajn na jednu minutu. Gospodin Slajn, hvala vam. Pa ovaj parlament je u travnju izglasao mehanizam obveznih kvota kako bismo bolje raspodijelili odgovornosti među državama članicama. 2014. godine 77% zahtjeva za izbjeglice e, za azil je nešto što je rješavalo svega šest europskih država. Pa je li to solidarnost o kojoj se govori u europskim ugovorima? Ne, ovakva je situacija bila sramotna. Ja mislim da je Europa nekada imala čelnike kakve imamo danas, ne bi se nikada niti ostvarila. Moramo na, nakon ovoga što je predložila komisija napraviti stalni mehanizam kvota da vidimo kakve odgovornosti mi kao europljani imamo i e, moramo na taj način istovremeno se baviti dugoročnim problemama nejednakosti i regionalnoj nestabilnosti. Gospodin Dombaski, na minutu e, imate riječ. Hvala. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Prije svega moramo napraviti razliku između izbjeglica i ilegalnih imigranata, jer prihvatimo li baš sve koje dođu na naš kontinent e, i e, sve smatramo izbjeglicama, to znači da ćemo morati pružiti zaštitu više od stotinu milijuna ljudi koji će doći iz Afrike i Drugo, moramo govoriti o uzrocima takvih e, velikih valova migracija. U e, Siriji i Iraku i dalje se vodi rat, ali postoje i mnogi sukobi u drugim državama na e, Bliskom i Srednjem istoku i u Africi. A bude li situacija i dalje ostala neizmijenjena u tim zemljama, ljudi će i dalje iz njih bježati. Oni koji su protiv ISIS-a, e, njima treba dati podršku i financijska sredstva i trebali bi im se dati mogućnost da se na taj način uskorijeni jedno od glavnih uzroka ovog problema. Sada gospođa Bilbao na jednu minutu. Hvala lijepa predsjedatelju. Nalazimo se pred krizom izbjeglica koja zahtjeva konkretna dijela. E, Baskija e, već i E, nudi i e, solidarnost građana. E, a Europski summit, odnosno vijeće 14 rujna zahtjeva koherentan pristup koji se temelji na solidarnosti. E, mi želimo e, da se sve organizira kako treba, da se izdaju vize i da se poboljšaju uvjeti u izbjegličkim kampovima te da se borimo protiv krijumčara e, i problem je sigurno u državama iz kojih izbjeglice dolaze ali imamo i e, fragmentiranu obrambenu politiku Europe i sad smo suočeni s najvećim valom migranata od drugog svjetskog rata. Mi u Baski toga smo svjesni. Hvala lijepa. Na jednu minutu riječ ima Sakorafa. Hvala lijepa. Da, Čuli smo dug i hrabar govor gospodina Junkera. Čini mi se da je to u izvjesnom smislu priznanje činjenice da naša vanjska politika i politika po pitanju izbjeglica zapravo ne funkcionira. Na tisuće ljudi poginulo je pokušavajući doći u Europsku uniju. Dragi kolege, Bavimo se ovim problemom u zadnji čas. Moramo naravno biti aktivni, moramo prihvatiti odgovornost koja leži na nama. Želim još nešto dodati. Niti jedna izbjeglica ne smije poginuti pokušavajući doći na naše obale moramo im dati potporu. To je odgovornost leži na svima u Europskoj uniji. Moramo omogućiti legalne migracije i moramo imati obvezne sustave. Kriteriji e, prve države u koje se uđe u Europsku uniju treba se ukinuti. Hvala. Hvala predsjedavajući da sam ja u opasnosti i ja bih htio pobjeći. To je vrlo jasno. Međutim, deklaracija Ujedinjenih naroda to uviđa i jasno je da je azil nešto što se dobija kada netko ima utemeljen strah od progona. Ali pravi također i razliku među njima i ekonomskim migrantima i oni koji ne bježe od progona. Međutim, Evropska unija pokušava napustiti ta načela i stvoriti međunarodno pravo i napustiti uredbu iz Dublina srednja klasa i bogati eurozastupnici koji imaju dovoljno novca da se može boriti protiv migracije jednostavno daju probleme koje mi se mogu riješiti novcem. Oni ignoriraju one koji su siromašni, koji će živjeti na rubovima i patiti zbog posljedica ovakvih planova. Ne možete misliti na jedne, a zanemariti druge. Hvala lijepa. A sada gospođa Morvaj na jednu minutu. Hvala lijepa. U potpunosti se slažem s gospođom Gal koja je e, pitala, zapravo tražim da se e, ova plenarna sjednica ne završi na način na koji ćete vi povjerenici E, vi kao povjereni ne dati pravi odgovor. Primjerice, je li Mađarska ona koja se pridržava sadašnjih standarda u Europi? <clears throat> Jer e, Mađari kojih ima 15 milijuna će gledati uperenih oči u vas i očekivati odgovor. Pa što mi moramo raditi? Zar mi ne moramo braniti naše granice? Mislim da je također važno da je gospođa Merkel dala poziv tim ljudima, tako oni na to gledaju i zato oni misle da imaju pravo doći u Njemačku. A svaka vrsta e, zakonskog gdje e, zakona i bilo kakve pravno primijenjene mjere e, se njih porostavlja i oni ne žele se pridržavati pravima, ne žele ići u prihvatne centre i tako dalje. Hvala. Ovim se završava ova rasprava. Hvala svima koji su se pridržavali vremena i žao mi onima koje sam morao nasilno prekinuti, ali tako smo morali postupiti. A sada kao odgovor predajem riječ gospodinu Avramopulosu. Hvala vam lijepa predsjedatelju i dragi kolege, hvala vam na reakcijama i ukupnoj podršci pristupu koji primjenjuje komisija. Doista se nadam da će naši prijedlozi biti usvojeni brzo, budući da nam trebaju brze odluke. Ja se osobito veselim uključenju parlamenta u dolazeće, rasprave o mehanizmima relokacije i e, uspostavi europske liste sigurnih e, država koju će donijeti parlament. Sve ćemo potrebno e, učiniti da se provedu odluke koje su već donesene i da se osigura da države članice primjenjuju zajednička pravila. Naravno da ćemo računati i na podršku parlamenta u tim nastojanjima. Ova migracija će trajati i to je činjenica. A paket koji je usvojila komisija danas je tek korak prema boljem upravljanju migracijama. Mi želimo eh, naravno integraciju izbjeglica koje smo prihvatili, a to je ključno za europsku koheziju. Uspješna integracijska politika najučinkovitije je sredstvo protiv sekundarnih kretanja. Suradnja s trećim državama i otvaranje zakonitih puteva prema Europi također je ključna i ide ruku pod ruku s ciljem koji smo e, zacrtali, a to je e, rat E, protiv e, krijunčara koji su beskrupulozni. Nikad prije nismo imali 22.500 i 500 e, mjesta u Europskoj uniji. Moramo, moramo je poduzeti više inicijativa u bližoj budućnosti i konačno braniti i štititi svoje granice. To je vrlo važno što će omogućiti polje upravljanje granicama i ostvarenje ambicioznijih rješenja. Još jednom zahvaljujem na podršci i uzosom stanju k stanju vaše komentare i primjedbe. Drago mi je što svi dijelimo težnju za suradnjom kao što smo radili u prošlosti i radit ćemo u budućnosti da bismo E, našli zajednička rješenja i veselim se nastavku naše dobre suradnje. Hvala povjereniče Avramopoulos, vi ste govorili ime komisije, a sada riječ ima vijeće, gospodin ministar Schmidt. Hvala vam lijepa, dame. Hvala lijepa. Hvala vam na ovoj vrlo bogatoj raspravi. Uvjeravam vas da će Luksemburško predsjedništvo nastaviti, baš kao što je rekao povjerenik, dijalog i suradnju s vašim parlamentom. Molim sve kolege, upravo završamo vrlo važnu raspravu riječima vijeće. Molim kolege da sjednu i da saslušaju u tišini. Oprostite, izvolite povjerenič, e, gospodine ministre. Kako bismo nastavili ovakvu raspravu i diskusiju s vašim parlamentom, koji ima vrlo značajnu političku ulogu u ovim teškim trenucima. Naše predsjedništvo neće štedjeti truda kako bismo što prije polučili rezultate. Nastavit ćemo raditi sa svim bitnim dionicima na temelju prijedloga što ga je načinila komisija. Sljedeći sastanak vijeća koji će se održati za nekoliko dana u ponedjeljak u tom će smislu imati veliku odgovornost. Nadam se da određen broj poruka koje smo danas čuli u ovoj vijećnici, da će se te poruke uzeti u obzir i ugraditi u rad tog vijeća. Među svima nama postoji konsenzus, a to je da kako bismo uspjeli moramo biti ujedinjeni i vrlo jasno reći koji su nam prioriteti i koja sredstva imamo na raspolaganju kako bismo ostvarili ciljeve. Moramo rješavati hitna pitanja, a istovremeno se vrlo brzo moramo dogovoriti oko novih instrumenata koji ćemo moći primjenjivati na ovu novu situaciju. Potrebno nam je cjelovit pristup u ovakvoj krizi ponavljam što sam ranije rekao, ne možemo oklijevati, ne možemo čekati da vrijeme prođe. Nemamo na to pravo. Hvala. Hvala ministre Smith Zahvaljujem se naravno u ime svih kolega, predstavnicima Europske komisije i predstavnicima vijeća što su danas došli na ovu važnu raspravu. Htje moram reći da sam primio sedam prijedloga za rezoluciju na kraju ove raspravu. Rasprava je ovim zatvorena, a glasanje na ovu temu bit će sutra u podne. A sada e, što se tiče glasanja na današnje, e, koje je da, predviđeno za danas, prepuštam e, predsjedanje kolegi Vilandu.